Please, can I ask the press to, to finish their job and... Molim, molim novinare da završe sa svojim aktivnostima i da nam dozvole da počnemo. Imate još 15 sekundi i onda doista moramo početi. I would uh, like to ask uh, those attending not to occupy seats Molim one koje zauzimaju mjesta koja su namijenjena drugima da uh, sjednu negdje drugdje. Ovaj sastanak se može pratiti, to jest ovo saslušanje se može pratiti na internetu. Molim predstavnike medija da odu.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 So, good afternoon to everyone. E, dobar dan svima. Najprije želim poželiti dobrodošlicu našem kandidatu za povjerenika, gospodinu Hillu, na saslušanje pred odborom za ekonomske poslove. Znate da saslušanje e, je zapravo prilika odbora da izvrši svoje pravo, da ocijeni povjerenika te da vidi je li kandidat za povjerenika kvalificiran da bude član kolegija, te je li kvalificiran za izvršavanje dužnosti koje su mu povjerene. Podsjećam vas da u skladu s poslovnikom parlament ocjenjuje kandidata za povjerenika na temelju njegovih kvalifikacija, općih sposobnosti, predanosti europskim ciljevima, a isto tako i procjenjuje poznavanje resora, komunikacijske vještine i političke prioritete te doprinose e, općem programu u okviru nove komisije. Podsjećam vas da prije saslušanja da je kandidat za povjerenika ispunio naš upitnik i pisani odgovori su vam podijeljeni na svim jezicima. U skladu sa procedurom kandidat je isto tako podnio izjavu o nepostojanju sukoba interesa i odbor za pravna pitanja je pregledao tu izjavu i izjavio da zapravo kandidat za povjerenika nije u sukobu interesa. A sada mi dopustite da objasnim strukturu e, saslušanja. Kandidat za povjerenika će dati uvodnu izjavu koja ne smije trajati više od 15 minuta. Nakon toga će, to jest na kraju saslušanja će imati 5 minuta na raspolaganju za davanje e, zaključnih izjava. Nakon uvodne uzjave, izjave imat ćemo 45 pitanja naših zastupnika. Jedno jedna minuta za pitanje i dvije minute će imati kandidat za povjerenika za odgovor. Prvi krug pitanja će postavljati predstavnici političkih skupina i nezavisnih zastupnika. I molim sve zastupnike da se poštuje vrijeme koje im je dano kako, bismo, kako bi svi imali priliku postaviti pitanja. Na kraju E, još da kažem da se prevodi na 23 jezika i svi mogu govoriti svojim jezikom. Podsjećam vas da sve ono što kažete mora biti prevedeno i da zbog toga molim vas nemojte govoriti previše brzo. Isto tako vas informiram da se ova rasprava prenosi na web stranicama parlamenta a imat ćete mogućnost pristupiti i e, video i audio zapisu saslušanja na istoj stranici. I prije nego što dam riječ kandidatu za povjerenika, podsjećam sve kolege koji su ovdje da su zadaci e, našeg kandidata iznimno važne, financijska stabilnost, financijska integracija, e, povjerenje u tržište, učinkovitost, sve su to opći ciljevi u sljedećim godinama, zatim dovršavanje jedinstvenog pravilnika, dovršavanje bankarske unije, zatim olakšavanje pristupa tvrtkama, financiranju i ulaganjima. Sve su to naši ključni ciljevi i zbog toga smo jako zainteresirani čuti stajališta našeg kandidata. Gospodine Hill, izvolite.